imamo i zapisnik sa sjednice 6. srpnja. Nakon davanja odlaska iz parlamenta Petra Maha i Glenis Wildmot, njihova su mjesta e, prazna od 3. odnosno 4. listopada. Nakon imenovanja zastupnice Marije Gabriel za člana Europske komisije gospodina Herberta Royla, u vladu Sjeverne Rajne Velspalije i gospođe Liko Galpet u e, Europski sud. Parlament prima na znanje da su njihova mjesta prazna i o tome obavještava nadležne nacionalne tijele a nakon izbora gospodina Luja Alioa za zastupnika u francuskom parlamentu. E, parlament prima na znanje da on više nije zastupnik Europskog parlamenta od 20. srpnja. Istovremeno, nadležne vlasti nacionalnih država objasnili su da gospodin Dimek, Denis Ratka i Jonathan Bullock, Franz i baronesa Johnny Nobarik su postali zastupnici u Europskom parlamentu umjesto zastupnika Komodini Kačija, Royal, Meli, Albrecht i Duncan. Oni su sada punopravni zastupnici u Europskom parlamentu, ispunili e, sve